Kao prvo, evo, obavještavam vas da nas prenose putem web streaminga, tako da ako se na prijenosu čuje ovaj žamor u pozadini, nije baš zgodno. Pretpostavljam da ste pogledali nacrt dnevnog reda. Dakle, pozivam vas da iznesete svoje prigovore, ako ih ima, ili nekakve pribjedbe ili zahtjeve za izmjenom dnevnog reda pa čini se da ih nema, dakle usvajamo nacrt dnevnog reda. Evo, kao što sam napomenula, ovaj sastanak se prenosi putem interneta. Dalje. Predlažem e, dakle da provjerimo koji su jezici prisutni u kabinama. Dakle, imamo sve jezike udovoljeno svim zahtjevima i nemamo niti jednog jezika koji nije prisutan. Zatim, posljednje priopćenje je sljedeće. Odbor FEM e, u suradnji sa našim odborom će organizirati saslušanje po pitanju ravnoteže između radnog i e, privatnog e, života i također po pitanju rodne ravnopravnosti i to će se održati 19.3. od 16 e, do 19.30 sati i ćemo vam nacred dnevnog reda. Pozvani se svi, ne obraćam se samo ženama, nego svima. Kolega je tražio riječ. Predsjednice, Najljepša hvala što ste mi dali riječ. Prije samog početka rada želio bih postaviti pitanje predsjedničnom našeg odbora. Naime, čuo sam vijest prema kojoj nam je komisija uputila neku vrstu odgovora na naša pitanja i probleme koji se odnose na fond za najugroženije. Postavili su neki problemi koja su izazivala pitanja glede e, socijalnih e, prodavnica, tako da e, se pitam kakvi su to odgovori točno bili. Eto, dakle, da li nam je komisija poslala pismo i što stoji u tom pismu? da, nisam pritisnuo pravi gumb, ispričavam se. Ne mogu vam dati zadovoljavajući odgovor, no razgovarat ću s Pervanš Beres s tim u vezi, ona će biti tu sutra, te će vam odgovoriti, tako da vas molim da nam date malo vremena i vjerujem da ćemo vam sutra moći odgovoriti na zadovoljavajući način. Da, to mene zanima odgovor na to pitanje, no nemam odgovor. Dobro. Imate riječ. Hvala predsjednice. E, spominjan je dijalog između ovog odbora i drugog odbora, no vi ste spomenuli treći, deveti ožujka, no ako se ne varam, radi se o suboti. Da, e, naime, radi se o 19. ožujku između 16 sati i 19.30, no sve će vam biti prosjeđeno pismenim putem, neće, se, neće doći do kakve konfuzije u s datumima, te ćete to moći upisati u svoj rokovnik. Bilo bi dobro i da odbor EMPL bude zastupljen na tom sastanku, jer nam je svima stalo do toga, ukoliko se ne varam. Dobro, sada se osvrćem na zapisnike zadnjih sastanaka. Htjela bih znati ima li kakvih prigovora u vezi s tim zapisnicima. Mi nismo ništa dobili u pismenom obliku. Ukoliko nitko nema ništa protiv, onda smatramo ove zapisnike usvojenim i naći ćete ih u izvješću s današnjeg sastanka u pismenom obliku. A sada prelazimo na prvu točku dnevnog reda, tu se radi o poboljšanju prenosivosti dodatnih prava na mirovinu. To je dosje koji postoji već neko vrijeme. Gospođa Rija Omen je izvjestiteljica. Pregovori su zaključeni, koliko se ne varam. 4. prosinca Per je potvrdio rezultat pregovora, naš odbor je također dao svoje odobrenje u prosincu. A sad se radi o tome da vijeće treba usvojiti rezultate pregovora u cjelini, no još postoje neka stručna pitanja koja treba riješiti je pitanja e, jezične prirode, a onda ako to sve prođe, možemo ići s tim na plenarno zasjedanje i to pod ovim sazivom parlamenta. Ovdje se radi o važnom dosjeu, jer svi radnici koji idu raditi u drugu zemlju bili bi kažnjeni zbog e, slabe mobilnosti. Dakle, zahvaljujem gospođi Umenojten. Dakle, 17. se nadam da će vijeće ovo odobriti, tako da ćemo mi to moći potvrditi u drugom čitanju. Vijeće će 17. veljače dati svoju odluku, dakle, zatim se nama šalje taj dosije. Mislimo da ćemo na zasjedanju drugog veljače moći dati svoj stavno 18. ožujka ćemo tek moći glasovati i na zadnjem zasjedanju u četvrtom mjesecu će moći doći do konačnog glasanja. Ima li pitanja? Ne. U tom slučaju možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi E, izvješću gospodina Orija o odluci vijeća u vezi s trostranim socijalnim samitom za rast i zapošljavanje. Dajem riječ gospodinu Oriju, izvolite. Hvala, predsjednice. Ne radi se o isuviše teškom i kompliciranom izvješću, no od velikog je značaja za sve one na koje se odnosi. Tu se radi o instituciji koju mi zovemo trostranim socijalnim samitom. To je sastanak na vrhu koji se uvijek organizira na marginama europskog sastanka na vrhu i to nam omogućuje da čujemo stavove socijalnih partnera. Dakle, tu se radi o trostranom socijalnom sasnaku na vrhu. E, njegov pravni okvir je donekle izmijenjen zbog novih pravila koja su stvorena e, ugovorom iz Lisabona. Zadnji put sam vam sve objasnio, razgovarali smo s predstavnicima komisije, predstavnicima vijeća, a danas sam e, razgovarao s predstavnicima sindikata. Tako da mislim da sam sa svima razgovarao, da mi je poznat stav svih e, strana. Naravno, lobisti su došli do nas, pokušali su vršiti pritisak i sa strane poslodavaca i sa strane zaposlenika i tu su sindikati koji bi htjeli imati malo veću ulogu u tom procesu ne samo imati ulogu članova Europske konfederacije sindikata, već i da igraju igru kao neovisni sindikati, tako da smo stupili u kontakt sa poslodavcima i zaposlenicima, tako e, pred e, Europskom komorom, dakle Eurochambers. Što se tiče socijalnih partnera, oni su već usvojili svoj sustav funkcioniranja misle da ne trebaju dodatne strane ući ovaj postupak. Mi naime nemamo protokol, nemamo puno ni vremena. Što više bude sudionika, manje će imati vremena na raspolaganju da iznose svoje stavove. Što se mene osobno tiče, ja sam o tome govorio u amandmanima, tako da bismo možda trebali reći da čak eh, Business Europe i Europska konfederacija sindikata bi trebale prenijeti svoje mišljenje vijeću i komisiji. Dakle, treba proslijediti stav sindikata i poslodavaca. To nije mogućnost, već opcija, već se tu radi o obvezi, obvezi prenijeti da se prenese svačije mišljenje vijeću i komisiji. Poslodavci i zaposlenici su se složili s tim da sve ono što stoji u prijedlogu e, odbora Što se pak tiče amandmana, imamo dva kompromisa, kompromis e, A i B. Kompromis A odnosi se na socijaliste i ALDE. Dakle, tu je u pitanju brak dvaju amandmana. I nadam se da će zeleni, pučani, socijalisti da će se složiti s tim kompromisom A. Što se tiče kompromisa B, tu ima jedan novi element koji se pojavio u tekstu. Tu postoji različito mišljenje e, pučana i socijalista. Tu se radi naime o ulozi parlamenta. Da li će parlament imati pravo sudjelovanja na tom sastanku na vrhu? Po mišljenju socijalista trebalo bi poslati za parlamentarno izaslanstvo na taj socijalni sastanak na vrhu, no niti poslodavci niti zaposlenici se ne slažu s tim prijedlogom jer je. pošto raspolažu s malo vremena i htjeli bi ga bolje iskoristiti. Tako da socijalisti se s tim ne slažu, odnosno ne slažu se s nama, pučanima. Tko će biti na tom sastanku na, vrhu, na vrhu? Dakle, nadležni ministri predsjedništva, kruznog predsjedništva i dva predsjedništva sve to dobro, no mi mislimo prije svega da se tu radi o dijalogu između socijalnih partnera, tako da nije nužno potrebno poslati čitavo jedno e, izaslanstvo parlamenta. Tako da osobno ne mislim da je to sjajna ideja e, slanja izaslanstva parlamenta, jer tu se radi prvenstveno o dijalogu socijalnih partnera. I ako radnici i poslodavci ne žele pozvati delegaciju, onda ne treba forsirati. To je njihov dijalog, njihov sasnak na vrhu i treba njima prepustiti tu odluku. Eto, to su ti prijedlozi. Socijalisti, dakle, traže e, da se obvezno pozove e, parlamentarno izaslanstvo i ja se s tim ne slažem. I objasnio sam zašto. Dakle, taj sastanak na vrhu nije nužno naš sastanak na vrhu, treba socijalne partnere pustiti da odlučuju o svom sastanku na vrhu, da vode svoj vlastiti dijalog, da odlučuju koga će pozvati, koga neće pozvati. Dakle, nije nužno po svaku cijenu da tu bude prisutno parlamentarno izaslanstvo. Naravno, sudjelovanje na tom sastanku na vrhu može biti od koristi za nas da vidimo kako se odvija taj sastanak na vrhu, no tu se ipak radi o sastanku na vrhu socijalnih partnera. I ne slažem se nužno s kolegom Bekirom, koji govori o predstavljanju radnika i poslodavaca, Mislim da nije na nama da odlučujemo koliko će predstavnika radnika i poslodavaca sudjelovati tu. Na njima je da o tome odluče. Oni imaju svoj postupak koji dobro funkcionira, te se ne slažem s amandmanom kolege Bekera. Mimo toga mislim da smo na da imamo ista mišljenja, tako da ne bi trebalo biti problema s glasovanjem. Hvala. Dobro, hvala, kolega Sada izvjestitelj u sjeni u ime socijalista. Radi se o kolegi Klodu kojem dajem riječ. Hvala predsjednice. Kao prvo, mi smo surađivali na ovom dosijelu. Evo, jutro smo imali izvrstan sastanak e, sa sindikatima. Obavišteni smo o potrebi, potrebama i ulozi socijalnih partnera u e, novom, u novom, novom političkom okviru. Dakle, ja ću se pozvati na ovo što je gospodin Ori upravo rekao u vezi sa statusom promatrača koji mi konkretno tražimo i mi kažemo da predsjedništvo odbora EMPL bi trebalo imati status promatrača na tom socijalnom sastanku na vrhu. No je to važno. I u ovom kompromisnom amandmanu ne stoji pomen o statusu promatrača. Prošlog tjedna na sastanku promatrača u Sijeni smo govorili o jednoj stvari, a sad izgleda da smo umeđu vremenu promijenili stavove. Naime, razgovarali smo o ovome, kao što rekoh, o ulozi parlamenta u razvoju novih politika i s obzirom na našu odgovornost za zapošljavanje socijalne politike, mislim da smo stvarno e, da bismo trebali imati status promatrača, odnosno odbor EMPL bi trebalo imati status promatrača na tom sastanku na vrhu. E, osim toga, postoji još jedna stvar koja nije dobila podršku, e, a to je da se e, spomene mogućnost da socijalni partneri daju svoju potporu, jer e, socijalni partneri su oni koji znaju točno kakav je utjecaj ovoga svega na e, zaposlenje i mislim da bismo na osnovu ovog svega mogli doći do kompromisa po svim ovim pitanjima koja sam spomenula umjesto da ih odbacimo tek tako. Hvala. E, da li Marin Agin tu? Ne. Je? Ne, tko je izvjestitelj u Sjeni? Marin Agin nije tu, Karima Deli nije tu, Patrik također, gospođa McIntyre nije tu, dakle izvjestitelji u Sjeni su možda u svom uredu i slušaju nas posredstvom web streaminga. Evo sad dajem riječ Tomasu. Najpša hvala. Sada pozivam Sada vas pozivam sve na kompromis. Ili smo promatrači ili nismo. Teško je doći do kompromisa. A što je ono što se nalazi između toga? Dakle, mi smo namjerno istakli ulogu socijalnih partnera, ukoliko dođemo do sporazuma, onda je rezultat tog kompromisa prihvatljiv. Dali smo veliki manevarski prostor, tako da naša uloga nije da interferiramo ukoliko smo tu u svojstvu promatrača, a ukoliko ne, onda će nam se prenijeti što se dogodilo. Mi na odboru MPL bili bismo zainteresirani za taj status promatrača, no nije nam neophodan. Suprotno možemo imenovati zaslanstvo, kako god bilo, ne postoji nikakva obveza, jer već desetljećima zajedno radimo i slažem se s gospodinom Orijem, status promatrača nije neophodan, svakako ćemo dobiti rezultate pregovora. Ja osobno vjerujem našim socijalnim partnerima, to su naši prijatelji, imamo dugu tradiciju zajedničkog rada nije nužno potrebno da dođemo do kompromisa. Ovdje svakako nije moguć kompromis i mislim da je e, izvješće gospodina Orija prihvatljivo. Što se tiče prvog amandmana, kompromisnog amandmana gospodina Orija, trebali bismo dati odobrenje, jer to je kompromis koji bismo, na koji bismo mogli pristati. Eto, dobro. Marijan Harkin, izvolite. E, dakle, govorimo o trostranom socijalnom samitu za rast zapošljavanje, kolege Orija, i htio bih vas pitati da li se javljate za riječ. Hvala. Ispričavam se zbog kašnjenja. Pa mislim da kao prvo imam pitanje za komisiju. Čitajući tekst, a sada gledam upravo kompromis B, i e, čitajući tekst komisije ovdje stoji da ovisno o dnevnom redu ostali ministri iz tri predsjedništva i također drugi povjerenici mogu biti pozvani da sudjeluju. Kada to čitam na engleskom, ono što razumijem jest da im je omogućeno sudjelovanje na sastanku. To, to znači na engleskom. No pitanje je sljedeće. Jesu li oni tamo kao promatrači ili doista sudjeluju u radovima? Već smo postavili to pitanje i nismo do sada dobili odgovor, tako da bih ih zamolila da to pojasne. Jer ako onda sagledamo naš prijedlog kompromisa za amandman B, onda Govorimo o predsjedavanju odborom EMPL e, i također predsjedniku koji je pozvan da sudjeluje, ali ono što znači to na engleskom da on ili ona neće biti samo promatrač, nego će sudjelovati u radovima sastanka. Evo, htjela sam da se to pojasni i željela bih čuti ono što komisija ima za reći, zato jer do sada mi to nije pojašnjeno. Dakle, na stranu to, no moje mišljenje je da ako smatramo da predsjednik ili predsjednica odbora treba sudjelovati u ovom procesu, a ja to smatram, onda ne smatram da bi to trebalo ovisiti o političkom programu, zato će se uvijek raditi o rastu i zapošljavanju, zato i postoji trostrani socijalni samit. Ako je riječ o drugim ministrima iz drugih ministarstava poljoprivrede ili kojih već, i o drugim povjerenicima koji nisu izravno nadležni za zapošljavanje i socijalna pitanja, njih se može e, pozvati ovisno o dnevnom redu, ali budući da je na dnevnom redu uvijek rasi zapošljavanje, onda smatram e, da, to je moje osobno mišljenje, da e, predsjednik nadležnog odbora u parlamentu treba uvijek biti prisutan neovisno o dnevnom redu. Hvala. Hvala lijepa. Marijan Harking. Molim komisiju da odgovori na pitanje zastupnice i također da nam objasni postupak. Dobila sam priopćenje da na raspolaganju imamo gospodina Jean-Paul Ne. Ne, čini se da to nije on, nego je netko drugi umjesto njega. iz eh, jedinice za socijalni dijalog i za odnose među socijalnim partnerima. Dakle, evo, zamolit ću predstavnicu da se predstavim. Da, hvala predsjednice. Ja sam tu da, eh, kako bi zamijenila Žampola Trikara. Glede posljednog pitanja, ukratko mogu odgovoriti da status promatrača ne postoji kao takav u odluci koja određuje dakle, održavanje trostranog socijalnog sastanka na vrhu. E, što se tiče predstavnika ministarstava koji su tu, strane vijeća i sa strane komisije, oni su e, predstavnici, dakle oni su u izaslanstvima tih institucija i te dvije institucije odlučuju samostalno o tome tko će sudjelovati na trostranom socijalnom sastanku na vrhu. Nadam se da ovo e, pojašnjava stvari. Ja, um, ich würde da aber noch mal nachfragen wollen, das ist zwar nicht Da, ja bih se o tome još malo raspitala. To nije za nas uobičajeno, ali mislim da je to u ovome slučaju potrebno. Dakle, trebamo iz toga zaključiti da se postupak ne može dovršiti zato jer jer u Njemačkoj i u Velikoj Britaniji su im potrebni dulji rokovi. Kolega Riper, vi ćete dobiti riječ. Ako imate pitanja, možete ih postaviti sada, ali ako ne, dala bih riječ komisiji. Važno je u svrhe naše odluke saznati točno koje su posljedice toga po vrijeme. Hvala, predsjednice. Pa stav komisije je donesen na temelju, na pravnom temelju članka 351. postupka zajedničkog postupka s parlamentom i po toj proceduri e, to podrazumijeva da u određenim državama članicama, kao što su Ujedinjeno kraljevstvo i Njemačka, da to interno bude ratificirano i u tom slučaju e, ratifikacija od strane Ujedinjenog kraljevstva može biti dosta dugačak postupak Naime, postoji samo jedan bil, zakon koji se godišnje e, podnosi i koji grupira sve prijedloge kojima je zajednički pravni temelj članak 351. Dakle, što se tiče jednog kraljestva, to za to bi moglo trebati nekoliko mjeseci, a ista je situacija i u Njemačkoj. Iz tog razloga te dvije države trenutno ne mogu ratificirati taj dokument. Dobro, onda dajem izvjestitelju riječ. Hvala. Rokovi za ratifikaciju u Velikoj Britaniji su izvan našeg domašaja i moći utjecaja, ali činjenica je da ako se radi o stručnim ili tehničkim dopunama i izmjenama koje potvrđuju ustanovljenu praksu, onda nije ni u čijem interesu izokrenuti cijeli postupak. Socijalni partneri su rekli da su zadovoljni prijedlogom komisije u kojem se potvrđuje rezultati i ishod njihovog savjetovanja i prakse. Dakle, nemojmo tražiti previše izmjena. Sada da prijeđem na svoje amandmane. Tamo gdje stoji da će se prema dnevnom redu moći pozivati na sudjelovanje i drugi povjerenici ili drugi ministri. Evo, ja bih u tu formulaciju i predsjednika odbora emple Europskog parlamenta, no osnovno načelo je da socijalni partneri odlučuju o tome koga će pozvati i Rekao bih da je to i u skladu s onome što je rekla predstavnica komisije. Dakle, ne želimo sada razrušiti cijeli sustav. To nije četverostrani dijalog, nego trostrani dijalog. Dakle, parlament ima svoj radni program, e, nas se izvješuje o onome o čemu se raspravljalo na samitu po pitanju socijalnih e, pitanja. A socijalni samit se upravo tako zove zato jer u njemu sudjeluju socijalni partneri, dakle oni moraju imati mogućnost iznijeti svoje stavove i raspravljati o istima na tom sastanku. Dakle, prepustimo njima taj sastanak da na njemu raspravljaju, a onda će oni izvijestiti vijeće o svojim stavovima. Ja, Vielen Dank. Äh, damit schließen wir die Diskussion Dobro, time je zaključena rasprava o ovoj točki dnevnog reda. Glasovanje će se održati sutra i pretpostavljam da će se o tome raspravljati na plenarnoj sjednici u ožujku. Da će to tada biti na dnevnom redu plenarnog zasjedanja. Dakle, dame i gospodo, prolazimo na sljedeće izvješće o kojem ćemo glasovati sutra. Dakle, sada imamo priliku raspraviti o nekoliko aspekata tog izvješća, a to je izvješće za mišljenje Jute Steinrock o unutarnjim plovnim putovima. Molim onda Jutu Steinrock da uzme prva riječ, e, da ocrta situaciju. Hvala, Elizabet. Kao prvo želim zahvaliti izvjestiteljima u Sjeni na velikim uloženim naporima i vrlo konstruktivnom radu. Osvrnut ću se ukratko na rasprave koje smo imali tijekom samog procesa razmatranja amandmana koji su podneseni tijekom prethodnih sastanaka. Smatrali smo da me se na neki način optuživalo da sam to pokušala pretvoriti u socijalni fond kada je zapravo riječ o fondu za zaštitu okoliša. Evo mogu sada tu citirati i iz prijedloga komisije, odnosno članak 8 uredbe koji spominje samo socijalne mjere, no te mjere se mogu također proširiti i na usavršavanje i obrazovanje kako bi se ojačalo također međusektorske organizacije i poboljšalo i mjere za zaštitu okoliša. E, to nisu sredstva koja sam ja izvojila, dakle ja sam e, to protumačila u duhu i riječi onoga što stoji u članku osmom. Razradili smo nekoliko kompromisa A i B, odnosno u kompromisu A se navodi da treba informirati osobe o daljem usavršavanju, a u kompromisu B se ističe potreba za pojašnjenjem odnosno za potrebom da sami akteri moraju poboljšati svoje znanja i vještinja, naročito se to odnosi na zaposlenike i operatere. Dakle, EPP i ALDE, nažalost, nisu htjeli pristati na daljne kompromise. U prethodnim raspravama govorili smo o uskim vezama između socijalnih partnera i svi klubovi zastupnika su smatrali da su veze takve i pretpostavljamo da bi se sredstva trebala osloboditi za sve dionike, odnosno organizacije koje rade na ovim područjima. A, također treba osigurati i formalnoj prisutnosti predstavnika zaposlenika i poslodavaca kada govorimo o raspodjeli sredstava. Postoji mnogi stručnjaci koji znaju točno o čemu govore kada je riječ o ovim pitanjima i treba ih možda okupiti kako bi razmijenili mišljenja o tome. Evo ja bih eh, ukratko iznijela zašto razmatramo aspekt e, zapošljavanja više nego pitanje zaštite okoliša kada govorimo o ovome članku. Dakle, to je e, ono što nastojimo učiniti. Nadam se da će dobiti vašu potporu u tom smislu. Hvala lijepa. Evo da vidimo tko su izvjestitelji u Sjeni. David Haza za EPP. Ne vidim ga ovdje. Tu je, ipak. Ta Nataja će govoriti umjesto zastupnika Kaze. Hvala. Govorit ću na engleskom. Dakle, želim iskoristiti ovu priliku da zahvalim kolegici Steinrock na izradi ovog mišljenja i također na spremnost na kompromise. Dakle, mi ćemo podržati i kompromise A i B, međutim nećemo podržati druge amandmane koji mijenju primjenu sredstava i mijenjaju primjenu sredstava iz fonda i također treba omogućiti pristup sredstvima onima kojima je to potrebno. Hvala. Da nota. Mislila sam da ćete dati također i svoju izjavu, ali i ovo je u redu. U ime Aldea Filip de Mm, ne vidim ga, ali... Bunyan, izvolite. Dakle, da, ja ću govoriti u ime Filipa Debaka. On želi zahvaliti izvjestiteljici na njezinom radu na ovom predmetu. Ona je organizirala sastanke izvjestitelja u Sjeni gdje su dogovorili dva kompromisa. E, za druga pitanja, gospodin Bakić se ne slaže sa izvjestiteljicom. E, Komisija je iznijela dobar prijedlog, no on ne smatra da treba mnogo toga mijenjati. Prijedlog komisije pojašnjava slučajeve gdje se mogu koristiti rezervna sredstva. Međutim, problem je u tome da su sredstva ograničena i nisu beskonačna. Dakle, treba ograničiti primjenu na potporu modernizacije brodova i ozeljenjivanje. Dakle, raspolaže se sa 35 milijuna eura i prilike imamo 10 tisuća teglenica u EU. Dakle, ako to raspodijelimo na jednaki način, to će biti samo 3500 eura za svaku veću teglenicu. Sektor unutarnjih plovnih putova preživljava veliku krizu i taj novac treba iskoristiti za potporu inovacijama i također za, kako bismo učinili ovaj sektor privlačnim mladim ljudima. Dakle, korištenje sredstava iz drugih izvora neće poboljšati situaciju. Dakle, trebamo razraditi prijedlog što prije kako bi oni mogli stupiti na snagu i to će dati zamah sektoru unutarnjih plovnih puteva i učiniti ga zelenim i učinkovitim načinom e, za transport robe i e, učinkovitom alternativom e, kopnenom prijevozu. Hvala lijepa. Izvjestiteljica u, ime zelenih je niže potpisana, dakle nitko nije drugi zatražio riječ, ja mogu jednostavno onda ukratko reći da smo zadovoljni rezultatom i kompromisi su takvi da smatram da će biti u redu, naročito kada je riječ o usmenim amandmanima i nadam se da će sutra glasovanje biti uspješno. Dobro, evo to zaključuje dio koji se odnosi na izvjetitelje u sjeni i u ime komisije riječima gospodin Tijelogidis. I da, imate riječ. Thank you very much, Madam Chair. Hvala. Da, dobro ste izgovorili ime Teologidis. E, želimo zahvaliti izvjestiteljici na vrlo temeljito obavljenom poslu i također brzo obavljenom poslu. Kao što možda znate, odbor TRAN je istog mišljenja kao i vijeće. Mi smo već započeli rasprave što bi nam trebalo omogućiti da postignemo sporazum već tijekom ovog saziva, dakle otprilike ožujku ili travnju. Doista cijenimo uložene napore. Komisija može podržati sve amandmane koji su povezani za pitanja zaštite okolišta i klimatske promjene i zahvalni smo na njima. Također možemo podržati one amandmane koji se bave informiranjem, iako to ne treba biti obvezujući privremeni korak, e, jer ako je tome tako, ako to bude ovisilo o komisiji, cijeli će sektor čekati dok mi ne dostavimo informacije. Znači to treba biti još jedna mjera koja će olakšati i ubrzati postupak, ali ne smije biti preduvjet za poduzimanje bilo kakvih mjera. Kada je riječ o pitanju vlasnika i voditelja brodova, dakle na unutarnjim plovnim putovima, Mislimo da ovo proširenje na e, brodovođe je toliko opširno da bi moglo koristiti onima također koji nisu izvorno pridonijeli fondu. Dakle, to treba dalje pojasniti. I na kraju, ona stavka oko koje se u načelu slažemo, ali ne na način kako je predstavljena ovdje, a to je pitanje ustrojavanja socijalnog fonda i razmatranje socijalnih partnera. Dok se slažemo u potpunosti sa izvjestiteljicom da je ovaj prijedlog doista socijalan, što to zapravo postiže? Znači smanjuje kapacitet, što znači da plovila odlaze s tržišta, onda to znači da trebate poduzeti mjere u korist ljudi koji napuštaju to tržište. Znači, taj prijedlog jest doista socijalan i to je i dalje ojačano zato jer je u izvornom prijedlogu bilo predviđeno da samo vlasnici plovila imaju koristi od toga, ali sada smo proširili to na svu posadu. Dakle, ako recimo jedno plovilo prestane ploviti, on ne samo brodovađa nego i posada mogu koristiti od tih mjera. Mi smatramo da je to dovoljno. Zašto e, se bojimo spomenuti pojam socijalnih partnera? Nije tajna da sklapanje sporazuma između socijalnih partnera je doista dugotrajan proces. Ja sam e, E, pratio pregovore o vremenu rada i odmora, radnom vremenu na unutarnjim plovnim putevima i to je trajalo sedam godina. Pratili smo i slične pregovore na drugim plovnim putevima, recimo u Lukama i počeli smo 2006. a prvi sastanak smo imali tek krajem prošle godine. Dakle, to je doista dugotrajan proces i ako sada kao preduvjet za deblokiranje ovih ograničenih sredstava iz ovih e, rezervnih sredstava, onda će to doista zakomplicirati cijeli postupak. Ovaj fond se nikad nije koristio, postoje 1999. a nikad nije korišten. Znači mi trebamo nastojati olakšati pristup tim sredstvima tom fondu, osanjajući se na činjenicu da je ovo doista socijalan prijedlog i ne smijemo onda oko toga razrađivati složene postupke. Evo, u tom smislu vas e, molim da sutra razmislite o svojim stavovima. Hvala. Zahvaljujem. Opet će nam se obratiti izvjestiteljica, gospođa Štajnruk. Hvala lijepa. Mislim da je uloga socijalnih partnera ovdje na europskoj razini nešto što se smatra istinskim partnerstvom a iskustvo država članica doista pokazuje da u upravljanju i sudjelovanju e, radnika to najbolje funkcionira kada socijalni partneri imaju važnu ulogu. Dakle, nije riječ samo o socijalnim partnerima što komisija koje e, komisija eksplicitno izuzima iz procesa. Dakle, to nije nužno dobra ideja jer kao što smo i sami rekli postoje raspoloživa sredstva koja trebaju pomoći ljudima, dakle ne samo pojedincima nego i poslodavcima vezano uz teglenice. Vezano uz ovo pitanje, doista sam zahvalna na referenciji na pitanje koje se tiče ovog fonda i upravo zato smo usklađivali članak 8. Komisija je rekla da on treba obuhvatiti i socijalne aspekte, no mislim da članak 8 ne bi trebao biti nužno ne bi trebao nužno poslužiti e, toj tom cilju vezano uz zapošljavanje, no kada to kažem vidjet ćemo kakav će biti rezultat glasovanja sutra. Mislim da bi bilo e, loše ne iskoristiti priliku da uključimo obje strane e, u ovaj proces. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Možemo onda zaključiti ovu točku dnevnog reda. Kao što sam već rekla, glasovanje o njoj ćemo imati sutra. Glasovanje u odboru za promet će u veljači. Očekujemo da će ova točka ići na plenarnu sjednicu u travnju. Malo usporavam zato što sljedeće izvješće predstavlja gospodin Cerkas. Rado ću mu dati riječ, a riječ je o izvješću koje se tiče aspekata zapošljavanja i socijalnih aspekata uloge i rada trojke vezano za države programa područja eura. Dakle, očito je riječ o socijalnim aspektima o kojima ćemo sada nešto čuti. Gospodine Cerkas, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Koliko vremena imam na raspolaganju? Koliko dugo mogu govoriti? Ne dugo? Pa, Gospođa Beres mi je obećala da ćemo ovaj puta imati malo više vremena i širu raspravu nego prošli puta. Deset minuta kažete, dobro, dopustite onda da krenem. Počet ću tako što ću se prvo zahvaliti tajništvu odbora i tajništvima svih političkih skupina, odnosno klubova zastupnika. Zahvaljujem i svim e, izvjestiteljima iz Cijene jer ovo je doista e, bio jako obiman posao. E, imamo više od 30 kompromisnih amandmana. Dakle, kao što sam rekao, napravili smo puno posla, imali smo dugačku raspravu, dugotrajnu raspravu, bilo je i puno nezgodnih trenutaka E, imali smo e, jednu Portugalku koja je željela dobiti nekoliko bitaka u okršaju sa Španjolcima i ona je dakle vodila tu borbu. Mislim da smo svi imali određene borbe u tom e, smislu. Ali bitno je da nismo uzeli ništa od sadržaja, da smo uspjeli pripremiti promjene koje će zadovoljiti sve. Neki koji su to pripremali nisu ovdje jer su angažirani u drugim odborima vezano uz ustavna pitanja i ostala pitanja, no postoje još neke točke o kojima još nismo raspravljali na primjer, moja zemlja, Španjolska, nije bila obuhvaćena jer program koji je se odnosio na Španjolsku bio je samo djelomični program. No, neke, zemlje, neke druge zemlje također nisu bile obuhvaćene ovim mandatom kada govorimo o e, aspektu zapošljavanja. Dakle, očito morali smo uzeti u obzir nacionalne rasprave u individualnim zemljama. Mislili smo da je možda mogao postojati pokušaj da se e, ovo iskoristi e, i za predizbornu kampanju, zato smo pokušali biti vrlo nepristrani, uzeli smo u obzir i horizontalne rasprave i nacionalne specifičnosti, a postale su dvije stvari koje su jako otežavale kompromis, postizanje kompromisa. Najprije u inicijalnom izvješću bavio sam se odgovornostima trojke i kao što sam rekao postoji vrlo loša gospodarska i monetarna situacija i to, takvu situaciju moramo imati na umu. No, e, naravno morali smo se pozabaviti time kako podijeliti odgovornosti između trojke i država članica. E, kada sam o tome malo promišljao, malo sam se vrtio u krugu no, mislim da smo uspjeli napraviti vrlo balansiran, uravnotežen pristup i raspodijeliti te odgovornosti na poprilično pravedan način, ako baš hoćete. U kompromisu D spominje se taj program države u programu područja eura. No, moramo vidjeti bi li to bilo dobrovoljno ili bi bilo prisilno da se takav program usvoji, jer e, ako bi bilo prisilno, onda bi stvar bila još gora. No, kao što sam rekao, obje strane su uključene i trojka u dizajniranje programa i države članice. Također smo se morali pozabaviti i pravim uzrocima krize i programima prilagodbe, a ta rasprava se odbija u, odbija u odboru za gospodarstvo koji je očito e, i pravo mjesto da se zapravo odluči o tome što je tu krizu izazvalo i kakve mjere su potrebne za njezino rješavanje. No ovdje mislim da se svi možemo složiti da je rezultat apsolutno katastrofalan, užasan u smislu zapošljavanja i da će biti i dugotrenih strukturnih problema na socijalnoj strani, pogotovo na primjer ako pogledate mlade ljude, postoje mjere koje se provode kako bi se riješila određena financijska pitanja. Postoji situacija gdje mnoge zemlje neće biti u stanju gdje mnogi mladi u tim zemljama neće moći dobiti posao u budućnosti i vidimo u tim zemljama da mnogi mladi ljudi napuštaju svoju e, državu, na primjer Irska i slično, Mm, povjerenik je Oli Ren je rekao da će nam trebati barem desetljeće kako bismo imali održiv razvoj i kako bismo, kako bismo se vratili na razine zaposlenosti koje smo imali prije nego što su provedene mjere štednje. E, mislim da se svi slažemo da je stanje vrlo ozbiljno i stanovništvo država članica ozbiljno je pogođeno. Napravljene su i određene pogreške pozabavio sam se i tim pogreškama. A možda je to i napravljeno zato što se puno improviziralo i nije bilo odgovarajućih studija Međutim, ljudi e, koji su mogli dati odgovarajuće razumno mišljenje nisu uzeti u obzir kada je riječ o aspektima zapošljavanja i socijalnim aspektima. Čuli smo i na saslušanjima koja smo organizirali da se nije e, konzultirala Međunarodna organizacija rada E, nije se dakle uopće nikoga konzultiralo tko je o tome imao nešto za reći. E, donosile su se odluke u okviru trojke bez ikakvih studija i analiza koje bi mogle poduprijeti te e, rezultate, a rezultati su katastrofalni. Postoje još dodatni elementi koji su uključeni u program kada je riječ o bankarskom sektoru, gospodarskim mjerama. Čini se da nismo shvatili da postoje određena ograničenja koja su vezana i uz područje ljudskih prava i temeljnih prava građana. Nije se ni to uzelo u obzira. Čini se da se ignorirala i uloga Europskog parlamenta jer i mi smo ovdje e, mogli dati dobre savjete. Dakle, donekle despotski način zapravo se radilo za ljude, a ljudi uopće nisu konzultirani. Dakle, rekao bih da se to nije pripremilo, da nije postala prava europska, pravi europski kapacitet, da se rješava kriza. Sve je rađeno na vrlo improviziran način. Ako pogledate e, analize, vremenske rokove za oporavak, e, pali su prihodi, a to naravno znači da smo završili s razinom nezaposlenosti koje su i do tri puta veće nego što su bile ranije. Socijalni dijalog je zapravo u potpunosti nestao. U slučaju ovog mog nacrta izvješća nisam zapravo htio prstom pokazivati ni na koga, niti sastavljati indikativno izvješće. Htio sam samo ukazati na sadašnju situaciju, ukazati na greške koje su počinjene i Mislim da kada pogledamo e, naše zemlje, situacija je prilično slična. Željeli bismo vidjeti da socijalne posljedice nisu tako ozbiljne kao što jesu. Ima ovdje i puno kompromisa od A do G molim da komisiju da to uzme u obzir, da provede analizu studije, postoje savjetodavna tijela, postoji e, gospodarski i socijalni odbor, postoji međunarodna organizacija rada, e, može se vrlo pozorno analizirati situacija s mladim ljudima, s građanima koji su pogođeni, ozbiljno pogođeni. Dakle, molim da se pozabavite situacijom u kojoj se nalazimo kada je riječ o programima područja eura koje se provodbe molim komisiju da se primi posla i da pomogne tim ljudima koji su u užasnoj situaciji jer moramo im pomoći kako bi se vratili u situaciju gdje mogu u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti svoje mogućnosti. Ne postoje perspektiva za mlade ljude u tim zemljama. A ako su počinjene pogreške, onda iz tih pogrešaka trebamo nešto i naučiti. Trebamo ispraviti ono što je krivo napravljeno. Mislim da moramo pokušati zaključiti te programe što je prije moguće. E, nažalost, oni su već završeni u Irskoj, međutim, ako pogledate programe koji se provode, i problemi u vezi s njima pokušaju uspostave alternativnih e, programa, europskih programa po svojoj naravi koji obuhvaćaju sve institucije, uključujući Europski parlament. Ne želimo ljude izvan Europske unije da dolaze ovamo i da nam govore kakve uvjete moramo ispuniti ili kakvi programi štednje su nam potrebni. Riječ je o europskim programima e, koji se financiraju europskim novcem. Dakle, moramo slušati e, socijalne partnere, moramo imati programe koji će uzeti u obzir i posljedice socijalnih e, mjera i socijalnu predanost koju imamo. Ne možete usvojiti preporuke koji e, su protivni e, povelji o temeljnim ljudskim pravima. Ne možete kršiti temeljna prava građana i u državama članicama. A vidjeli smo do sada da su neka ograničenja ostvarena. Dakle, ono što želimo vidjeti je da jednom za da ostvarimo ravnotežu između različitih politika Europske unije, između europske e, politike, između socijalne politike. Želimo da e, budemo na istoj razini s odborom koji je zadužen za zapošljavanje i u završnoj preporuci navodim da nećemo izaći iz krize ako ne stvorimo radna mjesta. Trebaju nam prihodi, treba e, treba nam nešto što će povećati e, porezne prihode naših zemalja kako bi se mogla oporaviti mala i srednja poduzeća. Želimo da ljudi budu u stanju dobivati i kredite kako bi se povećala proizvodnja i potrošnja. Želimo stvarati radna mjesta, poticati zapošljavanje, e, imati aktivnu politiku stvaranja radnih, radnih mjesta e, kako bismo zapravo pomogli najranjivijim e, skupinama potrebno mi ponuditi određeno jamstvo jer na primjer zemlje na jugu Europe gube stanovništvo, mladi ljudi e, odlaze iz tih zemalja čime se gubi potencijal za budućnost. Hvala lijepa. Hvala Alejandro Serkas izvjestitelju o radu trojke. Sada prelazim, odnosno predajem riječ izvjestiteljima u sjeni. Tu su gospođa Regina Bastos, izvjestiteljica za Pučane, te Marijan Harkin u ime Aldea. Gospođa Bastos, imate riječ. Hvala predsjednice. Zahvaljujem izvjestitelju na prijateljskim toplim riječima. Da, istina imali smo dobru suradnju u početku je bilo donekle teško jer prvobitni tekst koji nam je predstavio izvjestitelj bio je tekst koji je imao nebrojene riječi poput tragičan, dramatičan i takve stvari koje su izražavale subjektivnost. Mi smo mislili da nam treba neki konstruktivno, objektivno izvješće, tako da su u početku pregovori bili malo napeti, teški, ali tijekom razgovora, pregovora bila sam uvijek tu sa svojom ekipom i mogli smo organizirati dobru suradnju, svi smo nastojali izaći susret jednim drugima, tako da ovaj prvobitni Nastavili smo da probitni tekst e, se rastereti e, nekih nepotrebnih detalja. Htjeli smo da bude konstruktivniji, da bude pedagoški ustrojen i ti napori su ovjenčani uspjehom. Uspjeli smo izraditi tekst, odnosno tekstove, s obzirom da smo došli do 32 kompromisa, tu su e, i pučani, sudjelovali, naravno, a cilj za kojim smo išli ostvareni, sada smo ponudili realističan tekst i objektivan. U početku je bio cilj da ovo izvješće ne bude samo e, usputna ocjena rada trojke, već osuda rada trojke, već smo uspjeli da ovo izvješće predstavlja pedagošku realističnu analizu okrenutu prema budućnosti i cilj je tu da se izvuku pouke iskustva na temelju primjene određenih financijskih programa koji su se odnosili na četiri države koje su bile pod asistencijom. Dakle, osnovni cilj, ili ciljevi na kojima smo radili e, su sljedeći. Dakle, privući pozornost na situaciju u kojoj su te četiri države koje su bile pod programom, pomoći. Htio smo podsjetiti da kako bi se e, izbjegao stečaj tih država, e, zemlje su te koje su tražile tu financijsku pomoć, dakle tu se nije radilo o tome da je trojka unilateralno njima nametnula bilo što. Trebalo je maknuti tu ideju koja je često zastupljena u nekim izvješćima prema kojima države članice nisu uopće imale izbora i da se tu radilo o nametnutoj unilateralnoj ingerenciji komisije, Europske središnje banke i komisije. E, htio smo stavi do znanja da su te četiri države bile e, te koje su tražile tu financijsku pomoć jer su se našle u e, jako teškoj unutarnjoj financijskoj situaciji. To je program koji je osmišljen upravo kako bi se moglo pomoći, staviti na raspolaganje financiranje bolnica, javnih e, uprava, škola, kako bi sve to funkcioniralo, kako bi se isplaćivale mirovine, plaće e, ljudi u javnom sektoru. Da to nismo napravili, ovo bi bilo nemogućno. S druge strane, htjeli smo istaknuti činjenicu da socijalna situacija u trenutku intervencije trojke, e, da je ta situacija bila već krajnje složena, države su bile u velikim problemima i da nije došlo do provedbe tih programa gospodarske prilagodbe, onda bi gospodarska situacija bila još gora socijalno gledajući. Još jedna stvar na koju smo nastavili raditi jeste da se ne nijeću očigledne stvari. Naravno, došlo je do negativnih socijalnih konsekvenca glede zapošljavanja, nezaposlenosti, osobito mladih. I sve to uveliko je izazvano time što države članice koje su tražile tu pomoć su imale jako malo vremena na raspolaganju kako bi provele te programe pomoći. No, s druge pak strane treba uvidjeti da te negativne posljedice koje su proživjele države članice u pitanju, da su omogućile upravo da e, se otvaraju radna mjesta, da se smanji nezaposlenost, došlo je do određenih strukturnih reformi koje su bile pozitivne naravi, Htjeli smo također e, naglasiti da u suprotnom od onog što, je, što se događa u određenim državama članicama, kao što je moja osobno, dakle Portugal, e, nastojali smo biti jako oprezni, nastojali smo kontrolirati situaciju najosjetljivih skupina, mislim na umirovljenike koji dobivaju jako male mirovine. Nastojali smo pružiti pomoć socijalnom nivou. I želim insistirati na tome da socijalni dijalog nije bio ograničen u tim državama članicama. Naravno, jasno je da su određene države članice bile jako e, pažljive i da su pomno motrile na taj socijalni dijalog, zasjele su za stol, za pregovarački stol, glavni sindikati su bili zastupljeni i nastojali su pratiti sve ono što je ponuđeno na socijalnom na socijalnoj razini glede svih ovih programa gospodarske prilagodbe. Želim također podsjetiti kako su europske institucije bile suočene s još neviđenom krizom. Trebalo je djelovati. Takvu situaciju još nikada nismo imali. Bili smo usred pravog vrtloga bez ikakva rješenja Institucije su morale iznaći rješenja kako bi se suočile s krizom. Europske institucije nisu za to bile spremne, no ipak su uspjele osmisliti jedan mehanizam koji je dao svoj doprinos da se minimizira kriza. Nije postojao nikakav pravni temelj na, na osnovu kojeg bi Europski parlament mogao sudjelovati u osmišljavanju tih programa. Dakle, tu se radilo o ne predviđenim situacijama i trebalo je naći rješenja za ovo u ovom bolnom postupku osmišljanja programa. To je iziskivalo velike žrtve od naših sugrađana koji su bili stojički i hrabri. Ovo izvješće je puno točnije, pravednije, objektivnije manje preopterećeno ideologijom za razliku od prvobitnog prijedloga. Iz tog razloga klub zastupnika koji ja predstavljam u svojstvu izvjestiteljice u Sjeni, dakle Europski pučani, spreman je glasovati za ovaj tekst jer je to plod suradnje, dobre suradnje između e, dva najveća kluba zastupnika. Hvala. Hvala gospođe Bastos. Marijan Farkin, izvjesteljica u Alde, a ima riječ, a zatim Mari Kornelise, u ime zelenih. Marija Harkin. Najpša hvala. Dopustite najprije da zahvalim izvjestelju na radu i volji, spremnosti da dođe do sporazuma i to smatram da je nešto i izuzetno. Dakle, oni uvijek nastoja doći do kompromisa unutar odbora i to je bilo od velike koristi i općenito mu se zahvaljujem na tome. Mi smo imali danas još e, dodatnih e, kontakata i još uvijek imamo problema s određenim e, kompromisima, no to je svedeno na par njih. Spomenut ću jedan ili dva, onda ću iznijeti opće mišljenje o samom izvješću. Još uvijek imamo problema s kompromisom FF. Podstavka 5. I tu se radi o, politici plaća i naime, ako govorimo o kolektivnim ugovorima i kolektivnim pregovaranjima, onda ne postoji nikakve pretpostavke, unaprijed određene pretpostavke za to, da kao što je rečeno, to je zajedničko pregovaranje u pitanju. Dakle, to je norma koju ALDE ne može poduprijeti. Osim toga, e, e, sa državnim e, službama zapošljavanja imamo problema, naime tu nema nikakvog kolektivnog pregovaranja, već e, tu postoji određena pretpostavka. No, imam jedno pitanje za izvjestitelja u vezi s kompromisom CC, gdje on pita sljedeće. Kaže, poziva se Europska unija, imajući na umu žrtve koje su pretrpjele ove države kako bi se dala podrška nakon ocjene situacije, u što se uključuju dovoljne financijski resursi za, e, za odgovarajuće socijalne programe socijalnih resursa i tako dalje. No ja bih molila izvjestelja da nam kaže gdje vidi te dostatne financijske resurse, otkud on dolaze, s obzirom da smo se upravo dogovorili oko višegodišnjeg financijskog okvira i čini se da nema baš nekog novca tu na raspolaganju Dakle, voljela bi da mi kaže otkud on misli da se mogu naći novci. I završni komentar je sljedeći. A da, e, vidim da ćemo e, kompromisni amandman Z e, ponovno, da se ponovno radi na tome, dakle očekujem taj prijedlog, a što se tiče kompromisnog amandmana EE, tu ima jedna formulacija gdje se pominje EGS. Ukoliko dođemo do toga, onda bilo znatno jednostavnije e, dati podršku tome, jer znam da određeni zastupnici imaju problema s ovim prvim dijelom. Ja osobno ne, ali znam neke druge koji imaju problema s tim, tako da bi bilo lijepo da nam kaže e, što stoji u godišnjem izvješću u vezi s svim. No, općenito gledano želim zahvaliti izvjestitelju i njegovoj spremnosti da se dođe do kompromisa i e, doista sam mu zahvalan na tome. I pretpostavljam da... Dobro, imam još nekoliko komentara koje želim e, iznijeti, bit ću kratka. Ovdje se radi o ulozi i djelovanju trojke, ne gledamo što se dešavalo prije nego nakon djelovanja. Dakle, mislim da je važno imati na umu da su postale različite okolnosti u različitim državama članicama. I države članice su te koje su tražile pomoć, no znate u ovom izvješću govori se o nevolj, nedobrovoljnoj migraciji i znate što se tiče tih država članica to traženje pomoći nije bilo dobrovoljno Mislim, nisu imali izbora i u mojoj zemlji isto je tako bilo, imali, e, trebalo je 64 milijarde dolara, jer e, u suprotnom da nismo došli do tih sredstava, došlo je, bila je postojala opasnost e, propasti sustava cijelog i Europska središnja banka je inzistirala da se posegne za tom pomoć i naravno oni su nam pomogli uz kamatu od 6% za koju E, mi smo dokapitalizirali banke i preuzeli e, dug na državni račun. Dakle, ovdje se malo poigrava sa istinom, no eto, situacija takva kakva je. No kako god bilo, u Irskoj su veliki napori uloženi da se ne povećava nejednakost socijalnom sustavu, no izvješća e, od OECD-a e, pokazuju da oni koji su e, najviše propatili su najbogatiji i najsiromašniji. Vrlo bogati mogu preživjeti, ali vrlo siromašni teže. No, eto, to je ono što se dogodilo. Ja sražem Serginu Vastos. Mi smo imali situaciju u kojoj je došlo do do uragana, a nismo imali nikakvih rješenja. I završni komentar u vezi s ovim je sljedeći. Situacija još nije riješena. No, znam da se to ne odnosi odbora za zapošljavanje socijalno pitanje, već za gospodarski odbor, no eh, neke države imaju ogromne E, suficite, a to znači da drugdje postoje ogromni deficiti i ja mislim da nismo u žiži oluje, ali e, jedva da smo se makli od te naj, tog najgoreg razdoblja. No u svakom slučaju ponovno e, želim zahvaliti izvjestelju. Hvala najljepša Mariji Harkina. Sada ovim zelenih Mariže Kornelisen ima riječ, a onda ćemo dati riječ Edith Esteli. Najpša hvala predsjednice i hvala izvjestitelju. Zahvaljujući njemu održali smo nekoliko sastanaka izvjestitelja o sjeni koji nisu bili najlakši, no na kraju smo došli do kompromisa s kojim se barem većina nas može složiti. Željela bih eh, poduprijeti Marijan Harkin jer većina onoga što je rekla, barem ovih zadnjih nekoliko stvari o nedragovoljnom traženju pomoći od strane Irske, nadam se da će to stvarno biti uvršteno, barem u izvješće Ekon, jer mnoge stvari su pošle po zlu i ovdje se radi isto tako ne samo o dodjeljivanju krivnje, ali bilo bi dobro kad se već time bavimo da se to dodijeli odgovarajućim institucijama. Na sastanku izvjestelja u Sijeni najteža stvar je bila napraviti ravnotežu u porabi e, adekvatnih imena i država i da osnemo još općeniti, jer postoje razlike između država tako da smo na kraju govorili neke države ili većina država i u mnogim odlomcima ja bih rađe imenovala države, no i to je bilo teško napraviti, jer s jedne strane e, u Portugalu ima manje nejednakosti i manja opasnost prijeti od e, dubokog siromaštva, ali opet teško je doći do pouzdanih brojčno iskazanih podataka kao s ovim svim, jer se ti podaci najčešće kasno od, e, iznose, dakle sve se odgađa, tako da imamo podatke o razdoblju prije dvije godine, znate. Dakle, sve je to teško bilo napraviti, no da bismo trebali doći do e, jednog ključnog, e, ha, dosta kritičnog izvješća o radu trojke, o nedostatku odgovornosti, E, i treba uključiti i plaće, mirovine i socijalnu pomoć, a ne ne samo najosnovnije stvari. Rezultati ovog rada odražavaju se isto tako na gospodarstvo i na nezaposlenost. Dakle, e, mislim da smo uspjeli doći do, e, do dobre poruke. Za sad mi se čini da e, sestinsko izvješće koje donosi odbor za gospodarstvo da je još kritičniji u vezi s radom trojke, još kritičniji od našeg. Možda to nije dobro. Bilo bi lijepo pogledati malo njihov rad i da vidimo da li se slažemo s onim što oni kažu. E, ne bi valjalo da oni budu još kritičniji od nas i isto tako treba imati na umu amandman 214, 235 i e, ne zaboraviti zadnju primjedbu gospođe Harkin o ravnoteži unutar Europske unije, o državama koje imaju veliki suvišak i e, napraviti ponovno uvesti ravnotežu gospodarstva naših država i usvojiti amandman 214 i to bi za nas bilo jako važno. Hvala. Najviše hvala gospođo Kornelisen. Sada predajem riječ gospodi, gospođi Estrela i time zaključujem popis govornika. Najviše hvala predsjednice. da bih početi tako što ću čestitati izvjestitelju na ovom jako velikom trudu da dođe do konsenzusa u vezi s velikim brojem kompromisa. Zadatak nije bio jednostavan, kao što to znamo. Tu se radi o umjerenom, realističnom izvješću i to su neke kvalifikacije koje su potrebljene e, u vezi s radom gospodina izvjestitelja. Realistično izvješće treba prikazati kakva je dramatična situacija koju, koju proživljava proživljavaju milioni naših sugrađana. Zbog stroge štednje mnogi su izgubili posao, drugi tvrtke, treći e, stanove smještaj, četvrti tvornice, većina njih e, izgubili su socijalna profesionalna prava. Prihodi su smanjeni i to drastično. degradacija socijalnog stanja e, je i dalje nastavila u državama koje su beneficirale ovaj program i prvenstveno zbog stroge štednje, trojka je to rekla, došlo je do grešaka u ovom e, receptu koji je korišten i prekomjerna štednja je prokazana od strane velikog broja Nobelovaca dobitnika Nobelove nagrade za ekonomiju. Naravno, tu je bilo e, i drugih e, koji su sudjelovali u odlučivanju. Ne može trojka biti samo odlučna za e, nacionalne politike, za koje su provođene na nacionalnoj razini. U mojoj državi, konkretno Portugalu, inzistiralo se na povećanju raskoraka, odnosno na sve većem raskoraku između bogatih i siromašnih. E, socijalne jednakosti su porasle. Prestalo se ulagati u ključne oblasti kao što je zdravstvo, znanost, istraživački rad i obrazovanje. Ono što je očigledno jest da socijalni učinci djelovanja odnosno intervencije ove trojke je nešto što će potrajati, postojaće gospodarske konsekvence. Imamo jedan primjer. U državi od 10 milijuna stanovnika 2012. godine 120 tisuća osoba je emigriralo. Zašto? Zato što više nisu imale posla. Dakle, kad se kaže da je stopa nezaposlenosti malčice smanjena, ne može se tako što govoriti, jer otvarati nova radna mjesta to je jedna stvar, ali smanjivati nezaposlenost je druga. Aktivno stanovništvo jednostavno manje brojno, jer su neki napustili državu. Ljudi su obeshrabreni. Nisu imali više nade, nisu više mogli stupiti na tržište rada. Nezaposlenost mladih i porasla. To je alarmantno. Stopa nezaposlenosti bila je tradicionalno dosta niska, tako da trebamo biti realni. Ljudi nam moraju moći povjerovati. Mi imamo odgovornosti prema ljudima koji su nas odabrali da ovdje sjedimo. Ne možemo tek tako razriješiti odgovornosti trojku, govoriti da je trojka eh, treba reći da je trojka djelovala ponekad i da je to bilo loše. I ono čime se trebamo baviti jeste da se pozabavimo zapošljavanjem mladih. Moramo biti dosljedni u onome što govorimo. Moramo pružiti mladima nadu da i dalje vjeruju u europski projekt, da i dalje vjeruju u europske institucije. Hvala. Hvala. Zaključno dajem ponovno riječ e, izvjestitelju, su izvjestitelju Alejandru Serkasu. Hvala. Hvala na svim ovim e, opaskama. Neke su bile krajnje pozitivne, druge kritične. E, no, u određenom broju tih kritika slažem se s njima. Nisam mogao, što je očigledno, uvrstiti sve svoje ideje. Neka od mojih ideja su ponekad e, jače, žešće, kao što to kaže gospođa Harkin ili Regina, ja u kompromisima tražim najmanji zajednički imenitelj. I ono što stoji u izvješću jesu dogovori do kojih smo mogli doći. Ponekad neki amandmani, kompromisni amandmani unose neke nijanse. Ja sam spreman podržati tri amandmana kluba zelenih. 240 i druge. No, usvojiti te amandmane, znači da se e, odbijaju neki kompromisi do kojih je došlo. Odgovorit ću Regeni. Nastavio sam izbjeći ideološku raspravu i upustiti se u realističnu raspravu i naći konstruktivno rješenje. Ono što je potrebno jeste vidjeti koju zastupnici viziju imaju, konkretno portugalski, na primjer ne bi to imalo nikakva smisla voditi raspravu Irsku, Grčku, Ciparsku. Trebalo je vidjeti kako je kako se reagiralo u određenim situacijama. Ja sam ponekad posjedao nekim primjerima, ali nisam htio postupati e, po zemljama, jer bismo se izgubili u ovome svemu. Mi to znamo. E, drugi kolege ne znaju. Na primjer, e, u jednom amandmanu e, gdje je riječ o gubitku radnih mjesta, velikom gubitku radnih mjesta koje su proživjele četiri države, spominje se brojka od 15%. No, prema zadnjim podacima dolazi do blagog poboljšanja glede nezaposlenosti. Raspravili smo sat vremena, pozvali smo Eurostati, došlo je do minimalnog poboljšanja. Tu se radi o desetinki O desetinkama e, i to 2013. godine. Dakle, eto, ja sam htio umiriti Edite Strela, jer u izvješću konkretno stoji kako se ne smije pomiješati brojka koja se odnosi na nezaposlenost sa brojkama koje se odnose na radna mjesta. Veliki broj ljudi emigriralo je i to može e, iskvariti, odnosno krivo prikazati situaciju. No što se tiče Grčke, Cipra, e, vidimo da dolazi do blagog poboljšanja situacije. Provjerit ćemo kako stvari napreduju, da li i dalje idu istim tijekom, da li treba procentualno prikazivati situaciju. Nisam htio i posezati za ideologijom, već e, utemeljiti se na činjenicama. I za kraj iznjeću neke observacije u vezi s onim što je gospođa Harkin rekla. To, te observacije opće prirode su točne, njihov cilj je e, obazrivost i ovdje konkretno se radi o Irskoj. Irska je jako puno propatila, Irci su E, morali preuzeti e, dug privatnog bankovnog sektora i Irci su ti koji plaćaju e, greške drugih. Situacija je jako teška, nažalost situacija će se možda malo poboljšati, ali ništa više i razumijem što ona govori. Kad je riječ o vašim amandmanima, mogli smo doći do određenog sporazuma s liberalima, ali ne u vezi sa svim. U kompromisu FF radi se o tome da se uzme u obzir povećanje e, plaća. I želim reći da e, u našim zemljama, zemljama koje su pod programom, svi smo mi pod velikim pritiskom. Radi se o doslovno devalvaciji e, internoj devalvaciji, dakle imamo zajedničku valutu, ne možemo to raditi, trojka nam je rekla da smanjimo prihode kako bismo bili konkurentniji, u e, vanjsko-trgovinskom sektoru. Dakle, to je bilo nešto dosta e, teško, jer su prihodi građana znatno umanjeni, poduzeća su e, platila veliki ceh. No dobro, što god bilo, nećemo se mi spasiti samim izvozom, ali 80%, odnosno 80, 90% trgovine ovisi o unutarnjoj potražnji. Dakle, sve u svemu imali smo velikih poteškoća. No, mi se nalazimo u ovoj situaciji. Ne možemo reći da se tu radi o problemu plaća, već o deficitu, o e, potražnji, o problemu potražnje, o dugu. Ja bih želio da se ponudi našim sugrađanima e, izbor. E, u određenom dijelu smo preuzeli vaš kompromis FF, no ne u cijelosti. I što raditi s onima koji se bore s siromaštvom da nađu neka rješenja? Ja bih vam htio poniti jedno rješenje koje je dosta smjelo. Neki ljudi, na primjer u Trojki, u Ekofinu, su bili u stanju doći do 500 milijuna eura, do milijardi kako bi se spasile banke i bankovni sektor. Zar se ne bi moglo doći do nekoliko stotina milijuna eura za boru protiv siromaštva? <laughs> Pa nevjerojatno. Ja bi bio spreman doći do kompromisa s vama. Cilj je konfuziju izbući i izbjeći, no e, države moraju djelovati. Trebamo pomoći one koji su izgubili nadu, to je minimum onog što se može za njih napraviti. Trebamo posvetiti određena sredstva za borbu protiv siromaštva, djece, da se dođe do, da se vrate neke socijalne norme. No, gdje su ta sredstva? To nije zanimarivo pitanje, ali evo ga, kao što smo našli, došli do sredstava za gospodarsku, bankovnu, E, financijsku krizu, ja mislim da i u, i u ovoj krizi možemo naći sredstva za ovu socijalnu krizu. Što se tiče amandmana EE, e, Liberali pominju to, no e, vječe i EPSKO ko bi trebao biti na istoj razini. Znam da se to ne sviđa, ali u Renu, no eh, odbor Repsko eh, svakako eh, ne može donijeti završnu odluku. I zaključno želim reći predsjednice da ne znam da li je naš doprinos kritični ili manje kritičan od izvješća odbora za gospodarstvo gina bi trebala znati da mi jesmo malo ogorčeni, ali, ali nismo baš toliko ekstremno nastrojeni kao što vi govorite Gerina, Regina. Mislim, vjerojatno smo umjereni od gospodina Karsta, no vidjet ćemo kakva će biti situacija u rezultatu do kojeg ćemo doći. Ne radi se o tome da netko bude e, tvrd, ekstreman. Ja sam došao do kraja svoje političke karijere, ali stvar je u tome da u narednim godinama ne dolazi do tog tolikog ogromnog raskoraka između građana i institucija. Europske institucije su u ovoj krizi ponašale poput e, bankara poput ljudi koji nemaju nikakvog e, senzibiliteta prema onima koji su u Ja ne želim da se u budućnosti ponavljaju te greške. Neke aspekte trebamo ublažiti, neka to gospođa Bastos napravi, ja sam spreman za to. Eto, složit ću se s tim. Hvala, hvala izvjestitelju. Evo, primili smo na znanje sve što ste rekli. Sutra ujutro ćemo glasovati na sastanku odbora EMPL i to izvješće bi trebalo biti e, na zasjedanju, na plenarnom zasjedanju u Ožujku. Sada predlažem da pređemo na sljedeću točku dnevnog reda, točka osma. Započet ćemo raspravu o razrišnicama i započet ćemo s općim proračunom Europske unije. napravit ćemo zajedničku raspravu za sve razrešnice, dakle radi se o općem proračunu Europske unije. Tu se radi o e, razrešnici e, proračuna Agencije Europske unije za financijsku godinu 2012, uspješnost financijskog upravljanja kontrola, zatim točka 10. Europski centar za razvoj i strukovne izobrazbe, SEDEFOP, zatim Europska zaklada za poboljšanje životnih radnih uvjeta, Točka 12. razrišnica za 2012. u Europske zaklade za stručnu izobrazbu i 13. razrišnica za 2012. godinu Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu. Dakle, za sve ove razrešnice izvjestiteljica je Pervanš Beres, koja, s obzirom da nije tu, zadužila je gospodina Alejandra Serkasa, koju predstavlja. Dakle, gospodin Serkas, imate riječ. Hvala. Ovdje imam tekst gospođe Beres i ja ću to brzo pročitati i istaknuti najvažniji aspekt. Dakle, kao prvo, gospođa Beres se ispričava zbog toga što nije ovdje no nije joj bilo moguće prisustvovati ovom sastanku i zahvaljujem svima onima koji su dali svoj doprinos izradi ovog izvješća o razrješnici za 2012. godinu. Gospođa Beres se nada da će se izvješće usvojiti sutra i predlaže tri amandmana. Ona želi podnijeti amandman na eh, odjeljak treći odbora Ekon e, koji se nadovezuje već na jedan predlog e, s kojim se izvjestiteljica slaže i također traži da se primjenjuje češće pojednostavljene opcije kada je riječ o troškovima u sljedećem višegodišnjem financijskom okviru, budući da to se ne protivi, naravno, gore primjeni propisa, nego će zapravo omogućiti bolju učinkovitost. Također traži da se izglasa kompromis o zajedničkoj izradi amandmana 2, e, 3 i 4, odnosno zajedničkom usvajanju amandmana u se priznaje i prepoznaje važnost suradnje između različitih agencija kao što se pokazalo tijekom proteklih godina o protokolima i zajedničkim akcijskim planovima i također i istraživačkim projektima i po pitanju također razrade metodologija u, ovih četiri, u ove četiri agencije također e, predlaže da se i dalje nastavi primjenjivati dobra praksa kao što je učinjeno u prošlosti i da se istakne također i učinkovitost koja je omogućena na taj način. I također na kraju kolegica Beres želi e, se u posljednjem amandmanu nadovezati na jednu od posljednjih odluka revizorskog suda, odnosno koji je prepoznao jedan problem. Naime, postoji previsoko operezivanje operativnih kredita po previsokoj stopi u jednom francuskom institutu koji <laughs> sada ne želim izgovarati, ne mogu dobro izgovoriti ime, ali budući da je riječ o tehničkom pitanju i da izvjestiteljica na koji način e, ne želi prebacivati krivnju ni na koga, smatra ipak da je institut financijsko učinkovit i stoga traži od gospodina Orija da u prvom stavku gdje stoji request se to zamijeni sa riječju ask, da se moli takav potez kako bi se naznačilo upravo da se ne želi kritizirati radi tog instituta, ali da to neće imati negativni učinak na čitavo financijsko razdoblje. Hvala gospodinu Sarkasu. Riječ e, ima Čabaori, izvjestitelj u Sjeni. O tome smo već raspravljali na prethodnom sastanku i mislim da je sve rečeno tako da neću duljiti. Vidio sam da je izvjestiteljica odobrila jedan dio mog amandmana, treba još raditi neke pojedinosti, no to ćemo učiniti prije glasovanja. Kada je riječ o amandmanu o CDFOP-u, e, već e, smo razmijenili prepisku sa izvjestiteljicom i izvjestiteljima I ja mogu prihvatiti tu izmjenu. u formulaciji teksta, dakle da se zamijeni riječ request sa riječju ask. Dakle, slažem se s time. Hvala. Mm, kolega Serkas, ne znam jeste li čuli. Dobro. Znači, izmjena je prihvaćena. Request umjesto a, e, odnosno ask umjesto request. Hvala kolega Ore i sada je priječ kolegici Harkin eh, koja je izvjestitelje to u ime kluba ALDE. Drago mi što je gospodin Ore bio kratak jer smo spravili o tome prilikom posljednjeg sastanka kada smo dogovorili kompromise i ja nam što tome dodati. Sve je u redu. Hvala gospođi Harkin. Nisko drugi se nije javio za riječ. Kolega Serkas je dakle zabilježio ovaj dogovor koji je postignut između EPP-a i liberala i možemo zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Kontrol 17.3. je predviđeno glasovanje u odboru za proračun i onda će se raspravljati na plenarnom zasjedanju u travnju. Nakratko ću prekinuti rad. Un instant de suspension euh, pour euh, voir si madame euh, Snapdoka... Dakle, kao što sam rekla, na kraju, kratko ćemo prekinuti rad kako bismo pričekali kolegicu Ždanoku zato jer bismo trebali razmotriti 14. točku dnevnog reda, odnosno proveo ankete o radnoj snazi na uzorku u zajednici. Minuti. dear colleagues, we Poštovani kolege, možemo započeti. Dakle, prelazimo na točku 15 dnevnog reda, odnosno prijedlog direktive Europskog parlamenta i vijeća o pomorcima i izmjenama direktiva 2008, 2009 i 2002 i 2001. Dakle, Imamo pročišćenje 18 amandmana koji su priloženi uz nacrte izvješća i dajem riječ e, izvjestiteljici kolegici Ronzulli. Izvolite. Hvala. Odmah ću detaljno analizirati amandmane koje sam zaprimila ovih dana. Naravno, zahvaljujem svim kolegama koji su dali svoj doprinos. Dakle, podneseno je 18 amandmana. Nažalost, ja se većini s tim većinom tih amandmana ne slažem, zato jer ovaj test koji sam izradila je potpuno izmijenjen amandmanima. Mislim da je ovo moje izvješće dosta uravnoteženo, kao što sam e, već i napomenula prije tek dva tjedna u ovom domu i također u ovom tekstu se priznaje zaposlenicima u sektoru odgovarajuće socijalno pokriće, ali također ne guši se rasti razvoj ovog složenog i osjetljivog sektora. Mislim da je ovo prijedlog koji dakle, može osigurati potrebnu ravnotežu između potrebe da uspostavimo odgovarajuću razinu zaštite pomoraca i održavanja konkurentnosti samoga sektora u kojem djeluju pomorci. Počet ću od amandmana koje podržavam jer su malobrojni. Dakle, tu imamo uvodne izjave i prijedloge koje unose nove pozitivne elemente, barem ih ja smatram takvima, i ne izmjenjuju stoga sam sadržaj izvješća. Dakle, počet ću od amandmana 14, 16, 17 i 18 koje je podnijela kolegica iz SND-a Baldakino. Tu se pozivam na e, Međunarodnu konvenciju Međunarodne organizacije rada o pomorcima koja je stupila na snagu e, u 8. mjesecu 2006. godine. I radi se o dokumentu koji navodi minimalne standarde kada je riječ o uvjetima rada i to je navedeno u, amandmanu 14, a amandmani 16 i 17 pozivaju na neke aspekte koje, koji su već predviđeni konvencijom ILO-a, a u amandmanu 18 je predviđeno da se komisija založi da, e, za održavanje prava pomoraca, znači nastoji se i bolje istaknuti ono što se već može isčitati iz teksta. Kada je riječ o analizi amandmana koje ne mogu podržati,

Mm, proširenje direktive iz 2001-23, dakle, e, o kojima smo govorili već i prije, znači traži se proširenje te direktive i na pomorce. Kao što sam već e, objasnila tijekom prethodnog predstavljanja izvješća, i direktiva 2001 kroz 23 o, e, se odnosi na nekretnine, odnosno tvornice, pogone i slično, a ne može se primijeniti na pokretnine, recimo plovila, odnosno brodove. I u sektora transporta kolektivna prava su vezana za državu zastave. Dakle, u slučaju da je brod prodan i da se primjenjuje ova direktiva, onda bi pomorci bili podvrgnuti i izloženi mno, bitno drugačijim radnim uvjetima koji im ne bi donijeli nikakve dodatne koristi, a osim toga pomorci bi morali promijeniti mjesto rada. Kolektivni ugovori se razlikuju od zemlje do zemlje, od zastave do zastave. Dakle, prijedlog amandmana bi, smatram, to je moje osobno mišljenje, doveo do smanjenja razine zaštite europskih pomoraca i to se ne bi primjenjivalo na prijenos brodova koji su registrirani u zemljama članicama Europske unije i to dovodi do iskrivljavanja tržišnog natjecanja. Amandman 19. Ja sažem se sa time da je važno komunicirati i također da je korisno upotrebljavati sve instrumente koje nam nudi moderna tehnologija. Međutim, ovaj prijedlog izlazi izvan okvira direktive. Odnosno, internet na svim brodovima, a to bi kao prvo stajalo goleme svote, ali mislim da bi na kraju krajeva trebalo ipak razraditi posebne propise u tom smislu. Amandman 22 uzimajući u obzir sredstva komunikacije i mogućnost e, socijalnog dijaloga koja mora i dalje, postojati, znači i ne želim ni na koji način ukinuti tu vrstu dijaloga, dakle odredbe direktive 2002/14 znači o informiranju i savjetovanju ne mogu se ispoštovati znači ovaj amandman nije moguće podržati zato jer znatno mijenja početni tekst kao i svi ostali amandmani, a tekst s druge strane je ipak oprezniji i uravnoteženiji zato jer vodi računa o posebnostima morskog prometa, znači udaljenost od obale, e, vremenska kašnja i sigurnost na e, brodu i tako dalje. I osim toga, obvezno prisustvovanje savjetodavnim, e, u radu savjetodavnih tijela um, ugrožava e, radne uvjete na plovilima. Amandman 26. Ovaj amandman u obliku kakvom jest dao bi totalno i totalitarnu moć predstavnicima radnika da u svakom trenutku onemoguće kupoprodaju broda i time dakle blokiraju i ključno poslovanje i sam, e, u svrhu broda. Znači, ovaj prijedlog nije daleko jedan kada je riječ o rastu i razvoju ovoga sektora. I ako želimo omogućiti radnicima da praktički blokiraju brod, nećemo im ići na ruku. Brodovlasnici kupo prodaju brodove, mijenjaju se registri, mijenjaju se zastave, a tu se vraćamo na ono prethodno pitanje, odnosno na premještaj poduzeća a već postoje nacionalne odredbe i također kolektivni ugovori kada je riječ e, o kolektivnim otkazima posadama koje rade na tim brodovima. Znači, to već postoji taj korpus akata i već je dokazao svoju vrijednost i svoju učinkovitost. Amandman 29. je više ili manje jednak 28. amandmanu kolegice Šrojder I taj amandman e, izlazi izvan okvira prijedloga komisije zato jer e, uklanja predviđanja izuzeća, naravno uvijek po pitanju preseljenja poduzeća, a uklanjanje takvih odredaba o izuzećima moglo bi biti na štetu pomoraca koji bi onda bili podvrgnuti bitno drugačijim uvjetima u slučaju preseljenja i također obavljanja prometne i prijevozne djelatnosti. Znači, takav prijedlog amandmana vodi ka opet smanjenju razine zaštite pomoraca u Europskoj uniji, a mi upravo želimo postići svojim zakonodavstvom suprotan učinak, odnosno omogućiti veću razinu zaštite pomoraca. Amandmani 13, 21, 23 i 25 i dalje kolegice Schröder, Dakle, 13. amandman briše dio teksta i smatram da tu negira malim i srednjim poduzećima um, podršku koju pruža Europska komisija, amandman 21 također uh, briše jedan dio teksta i isključuje mogućnost da domaći radnici koji su zaposleni kod fizičke e, osobe se mogu isključiti iz direktive od, iz 2008. odnosno kada je riječ o insolventnosti poslodavca, a amandmani 23 i 25 izmijenit ću u potpunosti početni tekst. Smatram da stvaraju pravnu nesigurnost i nedoumice, a nama to nikako nije potrebno. Amandmani 20, 24 i 30 kolegice Beres, znači amandman 20 nije potreban, budući da direktiva iz 2008. dakle ona koja se odnosi na zaštitu zaposlenika u slučaju insolventnosti poslodavca, znači ona se već primjenjuje na pomorce i na ribare, znači to je suvišan amandman. Amandman 24 uklanja bilo koju mogućnost izuzeća kada je riječ o kolektivnim otkazima. Nacionalne odredbe o kolektivnim otkazima koje se trenutno primjenjuju u brojnim zemljama članicama odražavaju karakteristike i posebnosti sektora transporta morskim putem. Dakle, ja smatram da zemlje članice trebaju dalje odlučivati o tome treba li donijeti daljne zakone i ako je tome tako onda trebaju razmotriti sadržaj tih nacrta zakona i potruditi se da oni odražavaju potrebe transportnog sektora u tom trenutku. Moj početni prijedlog zadržava mogućnost izuzeća i jasno ocrtava granice tih izuzeća. Amandman 30 gdje se traži da se sa pet na dvije godine smanjuje razdoblje za stupanje na snagu ove direktive. Pa evo ja tu smatram da dvije godine nije dovoljno, naročito u svjetlu potrebnih izmjena koje 28 zemalja članica trebaju uvesti. Trebamo si tu priznati nešto, odnosno ako mislimo da možemo primijeniti ovu direktivu unutar dvije godine u 28 zemalja članica sa različitim nacionalnim zakonodavstvima, rekla bih da je to čista utopija. Ja se suštinski ne protivim tome kad bismo barem mogli provesti jednu direktivu unutar dvije godine, ali znamo da to nije moguće. I osim toga postoji već potvrđena praksa i zbog toga treba omogućiti pet godina prije stupanja na snagu direktive. Dakle, evo, kada je riječ o ovom posljednjem amandmanu, ja mu se ne protivim u suštini, nego sam jednostavno realistična kada kažem da će biti teško unutar dvije godine provesti tu direktivu. Ako je se onda i ne primijeni unutar dvije godine, onda se događaju sve one povrede europskog zakonodavstva što ima i posljedice po zemlje članice. Evo, hvala na pozornosti i stoji vam na raspolaganju. Nadam se da ćemo dalje uspješno surađivati sa kolegama od sarpa do Travnja. I give the floor to the shadow reporter of the Evo, dajem riječ izvjestitelju iz cijene, odnosno izvjestiteljici. Hvala vam lijepa. izvjestio me izvjestitelj. Ispričavam se zbog onog prvog dijela, nisam bila ovdje od samog početka, ali vraćala, vraćala sam se ovamo iz ureda. Predstavljanje je počelo taman kad sam bila na putu ovamo, ali zapravo sam htjela reći nešto vezano uz amandmane koje smo predložili jer prijedlog komisije jasno je namenjen tome da se poboljšaju uvjeti rada za pomorce, a s našim amandmanima želimo postići da takvi radnici imaju pravo na sigurno radno mjesto gdje se poštuju standardi sigurnosti gdje treba imati pravedne uvjete zapošljavanja, e, dobar standard življenja i radne uvjete, uključujući i socijalnu zaštitu. Dakle, da budem u potpunosti jasna, ne namjeravam blokirati e, nikakav transfer, odnosno premještanje e, plovila, ali sa svojim amandmanima, odnosno našim amandmanima, mi omogućujemo izuzeća, ali uz suglasnost svih uključenih aktera. To znači uključujući i javna tijela, e, e, poslodavce, ali i zaposlenike. Naravno, potrebno je uzeti u obzir i posebne uvjete koji vladaju u tom sektoru koji moraju biti e, reflektirani u zakonodavnom prijedlogu, a istodobno je potrebno poboljšati prava radnika. Provedba direktive Međunarodne organizacije rada dokazuje da se ta prava najbolje štite kada socijalni partneri rade zajedno. I stoga prometba konvencije ILO-a definitivno jest korak u pravom smjeru zbog tri glavna razloga. Europska unija provela je konvenciju čiji je jasan cilj poboljšati prava radnika na međunarodnoj razini dva prava pomoraca poboljšana su i imaju bolja jamstva. Tri, direktiva e, omogućuje provedbu sporazuma između Europskog transportnog saveza i vlasnika plovila, odnosno broda. Dakle, e, dogovor između socijalnih partnera stoga je iznimno važan za poboljšanje prava radnika, a amandmani koji se predlažu od strane, od naše strane, obuhvaćaju područja koja nisu regulirana konvencijom ILO-a. Zaštita pomoraca u slučaju transfera, dakle za nas je u tom slučaju najvažnije osigurati da ne postoji povlašteni tretman e, plovila u istim teritorijalnim vodama predlažemo amandman koji treba osigurati da plovila koja nisu registrirana u Europskoj uniji, ali e, djeluju na teritoriju voda Europske unije, E, ne smije imati prednost u odnosu na brodove koji su registrirani u Europskoj uniji. Znači jasno želimo dati do znanja da radnici trebaju imati zaštićena prava na teritoriju Europske unije bez obzira na mjesto registracije plovila. To je također u skladu s konvencijom ILO-a. A što se tiče konzultacija i informacija, mi mislimo da danas uz određena tehnološka poboljšanja možemo imati konzultacije i informiranje koji funkcioniraju čak i na e, otvorenom moru. Dakle, mi smatramo da pomorci trebaju imati mogućnost dobivati informacije, a također imati mogućnost razgovarati o svojoj situaciji s poslodavcem. To je važno sredstvo koje će osigurati poboljšanje njihovih radnih uvjeta. Također predlažemo da treba postojati mogućnost za dijalog i dogovor u slučaju e, kolektivnih e, suvišnih radnih mjesta, odnosno otpuštanja, ako komisija predlaže odleđena izuzeća u slučaju dogovora socijalnih partnera, onda isključenje ovih prava znači da će se radnici naći bez posla i neće imati mogućnost e, reći što misle o odlukama koje donose njihovi poslodavci. Pomrci se mogu naći suočeni sa situacijama koje se mogu izbjeći u slučaju valjanih konzultacija i savjetovanja. Zaštita e, radnih, radničkih prava važan je element zakonodavnog projekta i kada govorimo o radnicima koji imaju malo ili nimalo zaštite, e, njih dužnost, imamo dužnost prema tim radnicima da im ta prava osiguramo. Ne smijemo zatvarati oči i puštati situaciju e, da ostane ovakva jer potrebno je uzeti u obzir posebne uvjete koje vladaju u ovom sektoru. Ti bi amandmani također konsolidirali ta prava jer bi osigurali zaštitu i drugim pomorcima. Dakle, u međuvremenu ova direktiva e, ne nudi nikakve inovacije kada je riječ o broju godina, međutim, jer sustav već postoji. Dakle, otvoreni smo za daljnje rasprave, a i otvoreni smo za pozive. Jer o tome trebamo naći rješenje. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Sada ću vam se obratiti u ime svog kolege. On nije podnio nikakve amandmane, ali je spomenuo u zadnjoj raspravi o ovoj temi da je od da je izvješće dobar prijedlog, da je izvjestiteljica našla dobru uravnoteženost između posebnih uvjeta u sektoru i specifičnosti sektora koji onemogućuju da se zakonodavni prijedlozi e, primjenjuju za takve pomorce. Dakle, on misli da ovaj prijedlog omogućuje, uzima u obzir posebne uvjete pomoraca i posebne uvjete rada na brodu, a treba uzeti u obzir međunarodnu dimenziju pomorstva. Sektor je vrlo konkurentan, vrlo lako je promijeniti zastavu pod kojom brod plovi. I postoje amandmani s kojima se gospodin Filip Debake ne može složiti, dakle postoje amandmani kojima se e, koji se odnose na direktivu iz dvije i prve, Odnose se na poboljšanje socijalne zaštite pomoraca i na transfer nekretnina koje se ne mogu e, koje se ne mogu transferirati. Zatim govorimo o mogućnosti da pomorci nakon transfera budu u lošoj situaciji nego prije transfera. Drugo, vezano uz informacije i konsultacije i direktivu koja se na to odnosi, on e, vjeruje da, je, da treba omogućiti iznimku za pomorce i suglasan je s prijedlogom komisije i amandmanima izvjestiteljice. Isto se odnosi i na direktivu gdje smatra da je potrebno omogućiti iznimke za pomorce. Vezano za pošljavanje riječ je o vrlo kompleksnoj temi, potrebno je dati poticaj e, vlasnicima da promijene zastavu, a to bi pak bilo loše za europski pomorski sektor. Dakle, Filip Debake nada se da ćemo moći postići kompromis i dati potporu pomorskom sektoru koji je važan dio našeg gospodarstva. On se također zahvaljuje na dobroj suradnji. Hvala lijepa. Možda bi se i komisija željela uključiti, izvolite. Zahvaljujem gospođo predsjedateljice. Vezano uz predložene amandmane o kojima danas raspravljamo, oni pokazuju jasnu predjeljenost uvaženih članova za važno uključivanje pomoraca u opseg direktiva koje se odnose na rad, no komisija bi željela pojasniti neke točke koje bi mogla možda biti korisne za raspravu. Kada je riječ o amandmanim 20 i 21, direktiva o nesolventnosti isključuje određene kategorije radnika, komisija predlaže da se u tom slučaju pomorci obuhvate ovom kategorijom. Što se tiče domaćih radnika, komisija nastoji poboljšati radne uvjete domaćih radnika i ima aktivnu ulogu u pregovorima e, konvencija ILO-a koje se odnose na domaće radnike. Nedavno smo usvojili e, prijedlog koji je predložila komisija i parlament je dao suglasnost vezanu uz ratifikaciju ove važne konvencije za domaće radnike. Međutim, uključivanje domaćih radnika nije obuhvaćeno u našoj ocjeni učinka za ovaj prijedlog. Vezano uz amandman 24 do 29, kada je riječ o kolektivnim viškovima, e, komisija je predložila izuzeća kako se ne bi opteretila mala i srednja poduzeća i kako bi se uzele u obzir specifične osobitosti pomorskog sektora kada je riječ o kupoprodaji plovila. Vezano uz amandman 27 e, prema pomorskim načelima i konvenciji o pravu mora to se odnosi na plovila koja su registrirana u državi članice Europske unije. To načelo se primjenjuje u svim e, zakonodavstvima kada je riječ o maritimnoj konvenciji. E, to pravo Europske unije ne može se primijeniti na brod ili plovilo koje recimo plovi pod panamskom zastavom, ali plovi na teritoriju Europske unije. Vezano uz tranzicijsko razdoblje od pet godina, ovo je predloženo kako bi se uzele u obzir različite situacije u državama članicama. Postoji razlika u opsegu u kojem države članice koriste isključenost u ovih pet direktiva. Neke države članice isključuju pomorce iz svih pet direktiva, neke ih isključuju samo iz jedne direktive i stoga predlažemo ovo tranzicijsko razdoblje od pet godina. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem komisiji. I sada dajem riječ ponovno izvjestiteljici. Si, eh, eh, <clears throat> francamente Pa, iskreno rečeno nemam mnogo što dodati onome što sam prije rekla. Samo par stvari. Internet. Ili najmanje onaj dio koji je vezan za nove tehnologije. Ja ću ponoviti već e, što sam rekla. Kada smo mi zakonodavci pozvani da razradimo neke zakone i sjednemo za stol i surađujemo s kolegama kako bismo izradili buduće zakonske odredbe, moramo ipak zadržati trijeznu glavu. Jer ako predlažemo zakone, a ne raspolažemo sredstvima za to, onda ipak ostajemo u slijepoj ulici. Dakle, trebamo se zadržati na onome što je ostvarivo, jer onda ako je nešto ostvarivo, možemo to i provesti. Internet je vrlo skup, teško je provesti taj projekt i potrebna je studija učinka. Ovdje se uvijek razrađuju studije učinku za nešto što nije potrebno. I za to bi osim toga bilo potrebno i konkretno zakonodavstvo. Zatim, zaštita. Pomorci već e, uživaju zaštitu sukladno nacionalnim zakonima i ne moramo reći da to nije tako jer ako kažemo da to nije istina, da oni nisu zaštićeni, onda je to pogrešno. U redu je modernizirati zaštitu posada i pomoraca, ali također treba pripaziti na povećanje birokratskog opterećenja koje guši poslodavce u raznim sektorima, ali posebno u ovom sektoru. Dakle, ne želim dati svoju podršku dodatnim troškovima i dodatnom opterećenju za već ovako krhak sektor. Svi radnici, brodovlasnici, radnici, pomorci su već uključeni u proces kolektivnog otkaza. Međutim, konzultiranje ne može, ne smije biti obvezujuće i obavezno. Ja svakako podržavam razmjenu mišljenja, ali ne smije doći do blokade koju uzrokuje jednostavno egoističan stav s jedne ili sa druge strane. Evo, Zaostavit ću se jer ako sada budem odgovorila i komisiji, neću biti baš previše pristojna, pa ću onda se zaostaviti ovdje. Zahvaljujem. Onda e, ćemo razmotriti kompromisne amandmane do 18. ožujka i onda ćemo 18. ožujka o tome glasovati u našem odboru, a na plenarnom će onda to možda biti na drugoj sjednici. Zatim možemo prijeći, zatim se možemo vratiti na točku 14 vezano uz provedbu ankete o uzorku radne snage u zajednici. Je li izvjestiteljica ovdje? A, savršeno. Dakle, odbor je usvojio izvješće i sada dajem riječ izvjestiteljici gospođi Ždanoki. Izvolite. Hvala lijepa. Imali smo trijalog a budući da sam izvještavala u prosincu ishod korepera bio je takav koji nas nije zadovoljio kao parlament i nismo mogli završiti ovaj dosje u okviru litavskog predsjedanja prošle godine. Što se tiče ovog predsjedanja, grškog predsjedanja, ono je u siječnju predložilo kompromisni prijedlog. Ovaj dogovor tiče se takozvanih ad hoc modela u anketama i naše stalište, stalište parlamenta bilo je sljedeće. Moramo imati pravo nešto reći vezano uz e, takve ankete i druge karakteristike takvih ad hoc modela. Jer riječ je o političkom pitanju kako dakle definirati uzorke za takve ad hoc modele koji se provode jednom godišnje i bave se posebnim anketama koje e, odgovaraju na posebna pitanja kao što su nezaposlenost mladih, imigranti, radni uvjeti imigranata i sl. Dakle, sada smo razgovarali o tom prijedlogu grčkog predsjedanja koji je u donekloj mjeri kompromisan. Dakle, predlaže se takozvani podmodel gdje bi se donekle u određenoj mjeri primjenjivali delegirani akti i provedbeni akti. Dakle, pregovarački tim dao je mandat našem tajništvu i pravnoj službi za raspravu o tehničkim pitanjima, odnosno za tehnički sastanak kako bi se raspravljalo o diferencijaciji o tome što će biti pokriveno provedbenima, što delegiranim aktima. Vrlo sam zahvalna prije svega našem predsjedatelju koji je vodio trijalog i e, također e, naravno i pregovaračkom timu, ali i naravno tajništvu koje je spremno sada ovo uzeti u svoje ruke za raspravu svijećem. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dakle, rješenje će biti pronađeno i pregovarački tim to može poduprijeti, a glasovanje bi se također moglo održati u našem odboru 18. ožujka. Dakle, to je bio zadnji dosje na dnevnom redu, jer što se tiče točke 16, aha, nakon glasovanja ćemo razgovarati o točki